od evropskih kompanija da poštuju svoje fiskalne obveze i poštuju ljudska prava. Hvala u ime kluba SD. Riječ ima gospodin Zorinjo na jednu minutu. Sarje Saud u opção da Komisija Europeja por ter afirmado como Hvala. Drago mi je što se komisija postavila kao geopolitička komisija i da se želi dokazati upravo na primjeru Afrike. To je važno jer se geopolitičke okolnosti mijenjaju tako da se mi moramo dokazati kao multilateralna sila koja stvara partnerstva sa jednakopravnim partnerima. Trebaju nam odgovarajući instrumenti kako bismo zaštitili ljudska prava Također trebamo ostvariti ciljeve održivog razvoja u različitim područjima. Također trebamo ojačati i civilno društvo u tim zemljama. Trebamo biti dosljedni u svojem pristupu i također strategiju pokrijepiti i nasljednikom sporazuma iz Kotonua. Trebamo također ojačati ulogu parlamentarnih tijela, parlamentarne dimenzije u ovom partnerstvu i ostvariti uske veze između Europskog parlamenta i pan-afričkog parlamenta. To bi bilo doista veliko postignuće. Hvala. Riječ ima sada gospođa Zaharopolu na minutu i pol. Gospođo povjerenice, kolege, pogledajmo 2000. godinu i Afriku iz 2000. Pogledajmo koje je njezino lice. To je lice mladih žena i djevojaka. Naša strategija i e, pristup prema Africi imat će e, ključnu ulogu u budućem razvoju tog kontinenta. Pogledamo li e, kako izgleda Afrika danas i kako Europa izgleda 2020. vidimo da je Europa ta koja treba snažne partnere. Europa treba Afriku kao što Afrika treba Europu koja govori jednim glasom. Upravo zato moramo se ujediniti da bismo obranili ciljeve multilateralizma i e, budućeg održivog razvoja. Treba nam strategija koja će dovesti do promjene naših obaju kontinenata. Moramo konačno stati na kraj postkolonijalističkom razdoblju i razgovarati kao jednaki. I mi, Evropljani, želimo zajedno s njima pisati tu novu stranicu u afričkoj povijesti. Ne o Africi, već s Afrikom. Međutim, imamo još jednu zadaću, a to je da omogućimo Evropljanima da više ne dozvoljavaju nezakonitu migraciju, već da omoguće e, život u raznolikosti na njihovom kontinentu. Otvorimo zajedno ovu novu stranicu naše povijesti. Kao zastupnica ponosna sam na to što ću s vama pisati e, tu novu stranicu povijesti, s vama, sa svim svojim kolegama i s afričkim partnerima. Hvala. Hvala. E, riječ ima sada zastupnica Arena na jednu minutu. Hvala. Gospođo povjerenice, od kraja kolonijalističkog razdoblja i e, neovisnosti e, afričkih zemalja Europska unija pokušava uspostaviti e, bliske vjeze s Afrikom. Imali smo ugovore iz Joundea, iz Kotonua i druge. Ali jedan dio tih odnosa jest definirao naš odnos s Afrikom, ali istovremeno sklopljen je samo zato da bismo zadržali svoj utjecaj i interes na tom kontinentu. Nakon pola stoljeća su suradnje možemo reći da rezultati baš nisu briljantni. Pogledamo li ekonomsku diversifikaciju, ako pogledamo nejednakosti, ako pogledamo sigurnosno stanje na afričkom kontinentu, rezultati su daleko briljantni. Ne mislim da trebamo napustiti naš odnos s Afrikom i zato pozdravljam buduću novu obuhvatnu strategiju EU-a i Afrike. Međutim, samo se po sebi razumije da moramo biti dosljedniji i transparentniji. Treba nam dosljednost i koherentnost među različitim instrumentima koje imamo na raspolaganju raspolaganju i koje možemo e, koristiti za razvoj buduće suradnje. Ali isto tako trebamo i koherentnost u vlastitoj politici. Ne možemo braniti trgovinsku vezu koja nije u potpora e, regionalnom razvoju i uništava lokalnu poljoprivredu, a sve e, u korist europskih poljoprivrednika. Treba nam i transparentnost i dobro upravljanje. Dakle, da novoj sveobuhvatnoj strategiji EU i Afrike, ali svakako ne ponavljanju grešaka iz prošlosti. E, Riječima zastupnica Rodriguez Ramos na jednu minutu. Molim vas da se držite zadanog vremena. Imamo brojna javljanja za riječ u spontanom javljanju za riječ. Dakle, ako želite da svi dobiju priliku uzeti riječ, molim vas da se pridržavate vremenskog ograničenja. Hvala vam lijepa, predsjednice. Hvala i povjerenici. Afrički kontinent nije kontinent obilježen samo migracijama, već je to i e, kontinent budućnosti mladih i žena. I svakim danom idu sve dalje i e, sve su napredniji. Dakle, mislim da ova nova strategija mora biti zelena. E, dakle, adresirati pitanja kao što su borba protiv klimatskih promjena i općenito održivi izvori energije su nešto što treba obilježiti tu našu novu strategiju. E, u zadnjem stojeću je e, samo Afrika doprinijela sa 2% a e, globalnom zatopljenju, a istovremeno trpe najveće posljedice. I upravo u Africi umire najveći broj žrtava zbog suša i zbog poplava. Dakle, prilagodba E, otpornost, čista energija, obnovljivi izvori energije, sve su to teme koje moraju biti e, u samom centru tog, te naše nove strategije. Europi su potrebni novi resursi, ali je potrebno i veći, e, potreban je veći stupanj preuzimanja govornosti. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnik pija na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. U današnjoj raspravi Ponavila se više puta samo jedna riječ i to je riječ migracije. Iako razumijemo razmjere migracija i izazove koje to prate, uvjereni smo da društveni, gospodarski i demokratski razvoj mora biti glavni cilj to svesti na sredstvo za suzbijanje migracija znači oslabjeti našu strategiju i pretvoriti je u nešto licemjerno. Mir, razvoj i e, prava su DNK Europske unije, dakle podijelimo ta prava sa afričkim naredom i zaboravimo na greške iz prošlosti. Europska sredstva trebaju se ulagati u razvoj kontinenta, a ne za financiranje logora koji ostavljaju mrlje na našoj savjesti. 2020. godina mora biti prekretnica u odnosima između Europske unije i Afrike. Zaključit ću riječima Nelsona Mandele. Nitko se nije rodio robom, niti gospodinom, niti da bi živio u siromaštvu. Svi smo rađeni kako bismo bili braća. Hvala vam lijepa. Riječ ima sada zastupnica Rafaela na jednu minutu. Gospođo povjerenice, poštovani kolege, na početku želim zahvaliti predsjednici komisije Ursuli von der Leyen na tome što je u svojem prvom službenom posjetu otišla u Afričku uniju. To je snažna poruka. Nalazimo se na prekretnici, trebamo promijeniti svoj mentalitet i trebamo se promatrati kao ravnopravni partneri. Afrika je kontinent koji je na našem pragu i poduzima obećavajuće inicijative. Slobodno trgovinski prostor u afričkom kontinentu je primjer toga i taj ambiciozan projekt mogao bi preobraziti Afriku u tvrđavu multilateralnosti. Pozivam Europsku komisiju da učini sve u njezinoj moći kako bi poduprla i olakšala stvaranje tog slobodno trgovinskog prostora u Africi. Dokument komisije bi trebao to uvažiti i predložiti konkretne mjere u tom smislu, a u našem je konkretnom interesu imati jednu Afričku uniju i trebamo je prigrliti kada joj se pridružuju i druge zemlje, naročito u doba kada postoje određene sile koje nam se suprotstavljaju. Partnerstvo između Europske unije i afričkih zemalja trebalo bi biti partnerstvo ravnopravnih tijela. Hvala. Dame i gospodo, mnogo se govornika javilo za riječ e, u ovom postupku. Nažalost, neće svi dobiti priliku za riječ. Prvi zastupnik na redu je gospodin Milan Mon. Molim vas da zapamtite da imate jednu minutu. Smatram da ovaj e, da je naša zadaća zapravo doprinijeti miru, poboljšanju institucija i e, e, obnovi mladeži u e, Africi. Međutim, isto tako mislim da je potrebno držati se reda. To je kontinent koji se suočava s velikim demografskim izazovom. Dakle, imamo u sljedećem kvartalu jedan vrlo važan sastanak na vrhu. Međutim, istovremeno je tu jedno pitanje kojim se moramo pozabaviti kao što je južna obala Mediterana. Prošlo jako puno godina od e, događaja u Barceloni, a opet nismo uspjeli postići sve što smo si zacrtali. E, Evropska e, unija, odnosno prisutnost Europe se zapravo povukla, smanjila. Tko je taj tko vuče glavne konce? Kao što, kažem, kao što sam već rekao, moramo povećati svoje napore i svoje radnje u, na Mediteranu. Riječ ima zastupnica Letao Marques. Hvala. Afrika je najmlađi kontinent u svijetu. Digitalna tehnologija tamo najlazi na velike zanimanje i stvara nove prilike za nalaženje novih rješenja za stare probleme. Genitalno sakačenje je pojava e, koju treba svakako srezati u korijenu. Poduzeli smo razne inicijative u Mozambiku, dakle, uz pomoć različitih aplikacija za mobitele. Trebamo, dakle, igrati na kartu digitalnog gospodarstva, ali ograničiti rizike koji prate digitalni razvoj i trebamo omogućiti mladima da iskoriste prilike koje nudi digitalno doba. To vrijedi naravno i za Europu i za Afriku. U ovoj strategiji trebamo um, također pomoći Africi i u prijelazu u digitalno doba. Afrika je partner koji nudi velike izazove, ali isto tako i velike prilike. Hvala. Gospođo povjerenice, hvala vam lijepa na ovom novom e, pristupu i novoj strategiji za Afriku koja je svakako nužna. O tome smo razgovarali na odboru za razvoj, dakle hvala vam lijepa na tome. U Africi vladaju plemenski ratovi, nezaposlenost, naročito među mladima i to je jedan od razloga za ilegalnu migraciju, ali ono što je još važnije i to je pojava koja je još prisutna u Africi je trgovanje ljudima. U Poljskoj smo pokrenuli veliku inicijativu koja predviđa prikupljanje donacija kroz dvije organizacije za pomoć ljudima koji su se oslobodili od takvih e, okolnosti i znamo da također trebamo pomoći djeci koje su prodana u e, robstvo. Imamo petogodišnje djevojčice koje su prodane u seksualno robstvo i imamo također u Keniji još tržnice gdje se prodaju djeca, recimo jedan dječak stoji 300 dolara. Dakle, gospođo povjerenice, to treba svakako uključiti u novu strategiju za Afriku. Ne možemo reći da se bavimo Afrikom, a da se još dopušta trgovanje ljudima. Hvala, zastupnica Modig. Hvala, gospođo predsjedateljice, povjerenice Urpilainen. Mislim da je važno promatrati Afriku kao ravnopravnog partnera u ovoj novoj strategiji Moramo pratiti Afriku, bilo da je riječ o obrazovanju ili suzbijanju klimatskih promjena. Razvoj Afrike je od ključe važnosti za čitav svijet. Afrika je ogroman kontinent i važno je ono što je rekao zastupnik Tobe, no kada bismo se nadovezivali na ono što je sve spomenuo zastupnik Tome, rasprava bi trajala tjedan dana. No ja želim staviti naglasak na poboljšanje života žena i djevojčica, što će dovesti do poboljšanja i u drugim područjima života. Niti jedna zemlja ne može preživjeti, a da ne vodi računa o polovini svojeg stanovništva. Mlade djevojke imaju pravo na obrazovanje, na spolno zdravlje i također na dobrovoljne, a ne prisilne brakove. Nadam se da ćete uzeti sve to u obzir. Hvala riječima zastupnica Klune. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mm, gospođo povjerenice, pozdravljam vašu izjavu u kojoj ste rekli da ste sa predsjednicom komisije otišli u Afriku kako biste čuli glas Afrike. To je važno naglasiti i rekli ste da je to kontinent pun mladeži, samopouzdanosti i potencijala. Dakle, trebamo u tom svjetlu razmotriti suradnju između Europske unije i Afrike. Mislim da su tu ostvareni određeni uspjesi, ali trebamo sada provesti ciljeve održivog razvoja i pariški sporazum. Dakle, sada je vrijeme za stavljanje novog naglaska na taj odnos. Tu mislim naročito na pitanja koja se tiču visoke nezaposlenosti tu Europa može pomoći u stvaranju radnih mjesta i ja sam sama posjetila Afriku u prethodnom sazivu i to više puta i svakako sam svjesna toga da Europska unija može mnogo učiniti u e, potpomaganju lokalnog gospodarstva i stvaranju radnih mjesta. Mislim da je to dobro i za Europu i također je lijepo što od, od Europe što želi ponuditi Africi novu strategiju. Hvala, riječ ima zastupnica Dali. Hvala. Europska strategija za Afriku može se opisati kao nešto što opisujemo lijepim jezikom, govorimo o razvoju, o jednakosti, ali to je zapravo kozmetika za nametanje neoliberalne globalizacije i to vidimo u trgovinskim aranžmanima i sporazumima u kojima zemlja AKP-a gube pravo na povlastice E, i tu mislim također i na e, sektor poljoprivrede koji zadržava protekcionističke mehanizme koje smo sami usvojili. Neoliberalni trgovinski sporazumi su jedino obilježje jednog ovako neuravnoteženog odnosa između Europske unije i Afrike. Ono što me zabrinjava sve jača prisutnost vojske, naročito u Sahari, koju predvodi Francuska, a potpomažu je diktatori u toj regiji kako bi oni očuvali svoje francuske interese u e, jeftine sirovine i radnu snagu. Evo, to je ta jednakost. Hvala. E, riječ ima gospodin Hetman. Hvala. Gospođo povjerenice, dame i gospodo, poštovani kolege, nova strategija za Afriku mora se prilagoditi promjeni u geopolitičkoj situaciji i temelj za sve odnose i sporazume moraju biti ljudska prava i demokracija. Treba promicati slobodu govora i uvesti demokratske standarde, a u tom cilju trebamo promicati politički dijalog sa Afričkom unijom. Trebamo se usredotočiti na sigurnost, mir, iskorjenjivanje siromaštva, na poboljšanje zdravstva i obrazovanja, borbu protiv terorizma i trgovanja ljudima. Kako bismo postigli sve to, trebamo pružiti financijsku pomoć onim zemljama koja se bore sa tim problemima. Ne smijemo zaboraviti da u okviru suzbijanja klimatskih promjena Europska unija treba podržati i afričku inicijativu koja se odnosi na iskorištavanje izvora obnovljive energije ima povjerenice Urpilainen. Izvolite. Poštovana predsjedateljice, poštovani zastupnici, dopustite da vam prije svega zahvalim na ovoj vrlo konstruktivnoj raspravi. Sigurna sam da e, možemo izgraditi jednu e, dobru strategiju sa Afrikom koja će biti usredotočena na održivi razvoj. Vaš doprinos ovoj strategiji ključan je u cijelom procesu, procesu oblikovanja ili izrade osnove te strategije. Komisija će zajedno sa Europskom službom za vanjsko djelovanje e, e, i dalje raditi, dakle još uvijek radimo na toj strategiji kako bi ona bila što sveobuhvatnija. Poštovani zastupnici, molim vas da primite e, na znanje da sam vas čula i e, primila e, sve što ste rekli. Jako mi je drago što je jako puno vas spomenulo mlade. Strategija će biti e, jedna velika promjena u smislu jačanja naših odnosa s Afrikom. Usredotočit će se na borbu protiv globalnih izazova s kojima se nijedan od naših kontinenata ne može dopustiti da ga ignorira ova godina će biti važna za naše partnerstvo. Imamo glavnog pregovaratelja, e, profesora Guzea, iz toga e, kako bismo zatvorili do kraja ožujka e, pregovore nakon sporazuma iz Kotonua. Također ćemo prije sastanka na vrhu u Africi, e, imati sastanke sa svim dionicima, a sve to kako bismo svima pružili priliku da daju svoj doprinos izgradnji boljih odnosa. Također ćemo paziti na to da raspolažemo ispravnim sredstvima za provedbu naših politika i to e, na način da se pravovremeno e, provedu mjere MMF-a. Poštovani zastupnici, mi kao institucije moramo raditi zajedno kako bismo isporučili E, ciljeve koje smo si zacrtali. Samo zajedno i jedino zajedno možemo izgraditi održivu i mirnu zajednicu u kojoj će se naš planet moći oporaviti, a u kojoj ćemo onda svi mi moći rasti, e, razvijati se i obrazovati i živjeti dobar život. Zaista se radujem e, daljnjem radu s vama. Hvala vam lijepa, poštovana povjerenice. Ovim zatvaram ovu raspravu. I sada idemo dalje na sljedeću točku dnevnog reda. To je izjava Vijeća i komisije vezano za borbu protiv antisemitizma, rasizma i mržnje u Europi. Podsjećam vas da biste mogli sudjelovati u javljanjima za riječ možete dakle e, tom javljanju pristupiti ili na uobičajeni način ili elektroničkim putem. Državna tajnica Nikolina Brnjač će govoriti u ime vijeća. Hvala vam, poštovana predsjedateljice. Poštovani zastupnici, budući da smo nedavno e, proslavili 75. E, obljetnicu oslobođenja Auschwitza, ova je e, rasprava još važnija nego ikad prije. Već cijeli niz godina vidimo manifestacije i općenito izljeve mržnje antisemitizma i rasizma u Europi, što utječe na manjine i ranjive skupine, što uključuje i židove. Primjećujemo da antisemitistička mržnja i dalje e, jest jako izražena nema opravdanja za taj fenomen i dužni smo takve probleme ozbiljno razmotriti. Cijeli je niz pravnih instrumenata koji nude zaštitu od rasizma i e, s tim povezanih oblika netolerancije. Sve države članice Europske unije prihvatile su Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije. Europska povelja e, temeljem pravila, pravima također zabranjuje diskriminaciju temeljem rase, boje kože, vjere ili uvjerenja. Osim toga, Europska unija je usvojila zakonodavstvo koje se tiče borbe protiv netolerancije i mržnje. Konkretno govorim o e, okvirnoj odluci iz 2008. o borbi protiv e, rasizma i ksenofobije. 2016. godine vijeće je pozvalo države članice da osiguraju učinkovit prijenos i implementaciju okvirne odluke, ali i drugih relevantnih zakona i propisa koji se bore protiv antisemitizma u svojoj državi. 6.12. 2018. godine vlade država članica Europske unije posla su jasnu poruku svojom deklaracijom o borbi protiv antisemitizma i o razvoju zajedničkog e, sigurnosnog pristupka, pristupa kako bi se jačale institucije u Europi. Jasno nam je da je antisemitistička mržnja i dalje jako proširena i stoga pozivamo e, sve da poduzmemo potrebne mjere kako bismo osigurali sigurnost židovskih zajednica. Društveni mediji jedan su glavnih pokretača kojima se omogućuje širenje govora mržnje. Kako ćemo se s time boriti? Pa najbolje bi bilo da primijenimo jedan dosjedan i usuglašen odgovor na, evropsko, na, evropskoj razini. Stoga nam je povelja koja je usvojena 2017. jako važna jer se njome pozdravljaju E, zaključci e, radne skupine na visokoj razini kojom se borimo protiv antisemitizma, rasizma i netolerancije. Također podržavamo e, tekuće dijaloge na razini EU-a s velikim IT kompanijama kojima se borimo protiv govora mržnje online. Među tim dokumentima je recimo kodeks ponašanja koji je komisija donijela 2016. godine. Također ne smijemo zaboraviti E, da, su, da je e, e, Agencija za temeljna prava jako puno učinila u tom polju. Mjere koje sam do sad spomenula bile bi nedostatne da nemamo vrlo važne uloge obrazovanja i rada s mladima, te rada na povećanju medijske pismenosti, na povećanju tolerancije i vještina rješavanja sukoba kroz proces obrazovanja. Jako je važno imati na umu da su mjere koje se, e, kojima se borimo protiv govora mržnje, mržnje i e, zločina iz mržnje, e, da su one bitne kako bi se ujedno i spriječilo nasilje nad policajcima. Jer ako policajci prijave zločine iz mržnje prema Agenciji za temeljna prava, takvi, takva kaznena djela E, često prolaze neprepoznata kao zločini iz mržnje e, od strane policije. Stoga se uvode nove mjere kako bi se taj problem riješio. Ovdje imamo najnovije smjernice za policijske službenike e, u kojima se među ostalim propisuje prikupljanje detaljnih podataka o počinjenom zločinu iz mržnje i o tome kako postupati sa žrtvama zločina iz mržnje. Odgovornosti na svima nama, političarima, učiteljima, E, državnim službenicima, e, svima nama građanima pa i sucima. Na svima nama je odgovornost da ne zatvaramo oči ni uši i da ne okrenemo lice kad se suočimo sa diskriminacijom i netolerancijom. Nešto smo naučili iz prošlosti i utemeljili smo zajednicu koja se temelji na miru. Stoga svi imamo odgovornost braniti tu zajednicu. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala na ovom uvodu. U ime komisije sada riječ ima potpredsjednica Jurova. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici. Prije dva tjedna u Briselu smo obilježili 75. obljetnicu osobođenja oslobođenja auschwitz birkenau Ljiljana Segre, preživjela žrtva, e, posvjedočila je o zločinima E, mržnje koje je ona preživjela kao mlada djevojka i podsjetila nas je da su mržnja, rasizam i antisemitizam i dan danas stvari koje proganjaju europsko društvo i koje narušavaju naša različita društva i naše manjine. Dužnost je Europske unije da spriječi da se povijest ponovi i da ističe vrijednosti na kojima je ta Europska unija E, izgrađene. Holokaust nam je pokazao kamo nas antisemitizam i rasizam mogu odvesti. Sjećanje na te događaje je u samoj srži europskog projekta. To je Europa koja štiti židovske zajednice, ali sve druge manjine. Vidjeli smo da strah i mržnja e, u odnosu na onog koji je drugačiji postao nešto što je normalizirano u zadnjih nekoliko godina. To je nešto što e, je i prisutno u online svijetu i u političkoj debati. I to je veliki izazov s kojim se, noši, s kojim se nosi cijelo naše društvo, a ne samo e, zajednice ili manjine na koje se, e, protiv kojih je ta mržnja usmjerena. Imamo i nedavnih primjera, ali činjenica je da na svakodnevnoj razini manjine i online i offline postoje žrtve. Ključni je prioritet Europske unije osigurati prije svega ispravnu ispravni prijenos i provedbu europskog zakonodavstva što uključuje i e, direktivu o e, rasnoj jednakosti, o zapošljavanju kao i okvirnu odluku o e, rasizmu i ksenofobiji. Komisija usko surađuje zajedno sa državama članicama i nevladinim organizacijama u radnoj skupini na visokoj razini za borbu protiv antisemitizma i rasizma u Europskoj uniji kako bi se osigurala e, sveobuhvatna borba e, protiv e, antisemitizma, rasizma i mržnje. Postoje konkretni formati rada te radne skupine koji će u budući osigurati da države članice koriste sredstva koja su im na raspolaganju, a sve to kako bi odgovorili na govor mržnje i zločin iz mržnje. Kad je riječ o govoru iz mržnje, govoru mržnje, komisija je apelira na e, većem djelovanju e, i velike IT kompanije obvezale su se da će u roku 24 sata reagirati u slučaju da se objave e, neki događaj koji imaju veze sa mržnjom i rasizmom. 2016. je uklonjeno samo 28% takvog sadržaja, a sada je taj postotak e, već narastao na 70%. Redovito pratimo napredak. U narednih nekoliko mjeseci predstavit ćemo rezultate pete vježbe, odnosno petog takvog praćenja koje smo proveli zajedno sa organizacijama civilnog društva. Uspjeli smo zajedno okupiti sve aktere civilnog društva, informatičkih kompanija i e, državnih vlasti kako bismo e, zajedno snažili naš odgovor na e, mržnju online. Imamo i naše odbore koji se bore protiv mržnje protiv muslimana, koji rade zajedno sa onim odborima koji se bave mržnjom protiv židova i svi oni zajedno rade sa državama članicama i nevladnim organizacijama. Također intenzivno radimo na provedbi strategije za Rome a usvajanje e, e, deklaracije vijeća o antisemitizmu i zapravo je bila prekretnica jer sve države članice jednoglasno su usvojile e, mjere koje treba poduzeti i usvojile nacionalne strategije a komisija je usvojila je osnovala posebnu radnu skupinu koja je trebala pratiti provedbu tog dokumenta i potaknuti zajednički rad e, e, židovskih i muslimanskih zajednica na tome. Drago nam je što će naredno njemačko predsjedanje e, staviti boru protiv antisemitizma na sam vrh svoje ljestvice prioriteta. Povijesno Eh, je ono što je obilježilo Europu bila borba protiv mržnje, protiv drugih. Danas postoje pokušaj da se na neki način iskrivi ili poriče sjećanje na holokaust i upravo je to trenutak u kojem se zapravo dovodi u pitanje eh, cijela Europa. Pokušaj da se eh, utječe na našu povijest je pokušaj da se naruši nas kao Europu. To je napad na našu prošlost, ali i na našu sadašnjost. Moramo uh, se potruditi da odgovorimo na taj izazov i moramo se prilagoditi jer online platforme koriste se za širenje manipulativnih poruka kako bi se iskrivilo demokratsku debatu i umješalo u politički proces. Uh, uh, za četvero od petero evropljana takve su informacije problem moramo paziti da e, e, demokracija u Europi ostane zaštićena, a da bismo to mogli napraviti, mi ćemo imati e, i donijeti akcijski plan za demokraciju u kojem ćemo podržavati slobodne, neovisne medije i nastojati osigurati veću transparentnost političkih programa i usvojit ćemo jasna pravila za financiranje europskih političkih stranaka. Odgovornost je u cijelom procesu ključna kao i nedopuštanje vanjskih miješanja u naše demokratske e, sustave. Dakle, e, važno je onemogućiti one koji žene žele destabilizirati našu uniju. I to je ključni prioritet i komisije i država članica. Kao što vidimo, manjine su i danas ponovo pod pritiskom, stoga se moramo oglasiti i udvostručiti naše napore kako bismo bili sigurni da Evropljani mogu živjeti slobodno, slobodno od prijetnji, antisemitizma, rasizma, ksenofobije i mržnje. Komisija se raduje zajedničkom radu s Europskim parlamentom, konkretno na, e, u obliku e, međugrupe za e, antisemitizam i rasizam. Hvala vam lijepo. Hvala gospođo potpredsjednice na uvodnoj riječi, a sada prolazimo na javljanja za riječ u ime klubova. Zamolio bih gospođu Metsolu iz Pučana da započne. Hvala vam lijepa. Ja sam čula jako puno govora, ali onaj koju ću dugo pamtiti održala je Marijan Turski prošlog mjeseca. To je bilo 75 godina nakon što je on sa 30 kg izašao iz Auschwitza. Auschwitz nije pao s neba, rekao je on. On se dogodio polako jer je previše ljudi e, okrenulo glavu i zatvorilo oči e, na nepravdu. Jako puno ljudi je prihvatilo e, pristrane zakone. I zato se i borimo protiv antisemitizma, rasizma i mržnje. Jer mi u Europi predobro znamo koje su koje su strahote koje čovjek može počiniti i e, nizine u koje se može spustiti. Ne radi se o tome što se dogodilo, nego kako se dogodilo, kako, su se, kako se to dogodilo polako i kako su se polako povećavale e, mjere koje su se provodile. E, to je važno imati na umu čak i danas kad se više ne mogu čuti glasovi svjedoka. Danas kada vidimo napade na židove, vidimo da opet imamo žrtvene jarce i opet vidimo da države jako sporo djeluju ne bili zaštitili e, temeljne vrijednosti na kojima e, je osnovana ova unija. Ne možemo šutjeti kad evropljani žive u ovakvom okruženju, ne možemo šutjeti e, suočeni sa bilo kakvom nepravdom. Nemojmo tolerirati slijeganje ramenima na takve nepravde. Naša je evropska povijest prečesto bila izgrađena na leđima onih koji smo satrali. Ako kažemo nikad više, onda neka to zaista bude nikad više. I neka nam 11. Za, eh, zapovjed bude nemojte biti eh, eh, pasivni. Kolegin. Hvala riječima zastupnica Piri, izvolite. 75 Hvala. Prije 75 godina europljani su rekli nikad više, a opet 2020. godine antisemitizam opet raste. Mržnja i netolerancija u Europskoj uniji stalno rastu. Političke stranke, čak i u ovom domu, potpiraju rasizam e, i suprotstavljanje migraciji svoj, e, svojom retorikom protiv židova, muslimana, roma ili LGBTI osoba. Ne možemo tolerirati populističku retoriku i predrasude i nacionalizam i ne smijemo dopustiti da postane dijelom politike, da to postane nova norma. Ne možemo dopustiti ekstremno desnim, strankama poput Fidesa u Mađarskoj, AFD-a u Njemačkoj i Lege u Italiji da prevladaju u raspravi. Kao progresivne snage uvijek ćemo se boriti za slobodu kako bi sloboda e, značila da možemo biti ono što želimo i da vjerujemo u ono što želimo. Europska unija se mora snažnije založiti protiv e, govora mržnje i rasizma. Mi ćemo se dalje boriti za jednu Europsku uniju u kojoj se manjine i ranjive skupine štite od svakog oblika diskriminacije. U Europi mi poštujemo e, vladavinu prava, a ne vladavinu većine. Vjerujemo u Europsku uniji uniju u kojoj ćemo opravdati ovih 75 godina slobode u Europu u kojoj glasno govorimo i djelujemo kada su naši sugrađani žrtve diskriminacije. Hvala, gospođa Ris ima riječ. Merci, monsieur le président. Hvala, gospodine predsjedniče. Prije 37 godina Elena Lini je oteta mučena tri tjedna samo zato što je židovka i na kraju je okrutno ubijena. Sve se to dogodilo u Pariškoj regiji. Danas možemo govoriti o tome da ljudi poput Sare Sivi, koja je također imala 66 godina, su žrtve zato što su židovi također jednako tako napadnuta, e, jednako tako dovedena u groznu situaciju. Danas antisemitizam ponovno ubija Europljane zato što su židovi, mnogi se toga i kako boje. Danas ponovno možemo vidjeti da treba štititi židovske škole, židovska groblja i sinagoge. Mi kao europljani moramo uistinu učiniti sve protiv toga. Edukacija je ključ. Nije dovoljno e, dozvoliti da se malo pomalo zaboravlja što se dogodilo za vrijeme holokausta. Na društvenim mrežama, na internetu ili bilo gdje drugdje treba osuditi, treba sankcionirati e, svaki oblik antisemitizma. E, evo, nedavno su u Jeruzalemu šefovi država i vlada bili na proslavi 75. obljetnice oslobođenja Auschwitza i ponovljen su te poruke. A istovremeno u Budimpešti su nacisti došli sa svih strana svijeta kako bi defilirali i obilježili svoj dan. Gospođo Jurova, mi e, znamo e, koliki je vaš angažman, pružamo vam u tome potporu, nemojte dozvoliti da se ovakve stvari događaju. Gospodin Deman. Hvala, gospodine predsjedatelju, kolege. Situacija s rasizmom nešto je o čemu se mnogo govori i u mojem parlamentu u Belgiji, ali isto tako i ovdje. Rasizam se javlja posvuda, ali često je teško biti precizan, iako su rasisti odgovorni za 99% nasilnih kaznenih dijela antisemističke naravi u Europi. E, mislim da ste u utrci s vremenom i s događajima, ali nećete doći na vrijeme. Morate prestati kolege koji su nacionalisti nazivati e, rasistima samo zato što pokušavaju zaštititi svoje granice. Mi pokušavamo pronaći e, rješenje za problem, a rješenje su granice. Hvala. Samo vas želim obavijestiti da e, smo malo u stisci s vremenom tako da ćemo u spontanom javljanju za riječ imati samo pet govornika kako bismo više manje ostali u okvirima predviđenog dnevnog reda. Sljedeći govornik je gospodin Lagodinski. Mnogi od nas su odmah pomisli kada smo vidjeli Rex, e, e, e, nastupu u Turingi da je to doista strašno. E, također imamo i e, radikale ekstremne desnice koji su na vlasti u Austriji i u Estoniji i oni ne preuzimaju odgovornost kada se židovi e, Romi i Sinti ne osjećaju sigurnima u svojoj zemlji i kada je normalno se šaliti za muslimanima ili židovima i kada se nedaleko odavde može u karnevalskoj povorci izrugivati židovima. No, što možemo učiniti? Naši čelnici u Europskoj uniji su održali krasne govore prošloga tjedna u Jeruzalemu, ali to nije dovoljno. Trebaju nam dijela, trebamo učiniti nešto više jer se brišu granice. Moramo djelovati. Što smo onda osigurali? Ima li komisija dovoljno sredstava kako bi se borila protiv ove pojave i koliko konkretno zemlje članice doista provode odluku vijeća u ovom pitanju? To ne znamo, očekujemo odgovore. Ja očekujem te odgovore ne samo zato što sam član e, predsjedništva za borbu protiv semitizma jer ga očekujem to u Europske unije jer kao što sam rekao granice se brišu i mi to moramo spriječiti. I sada zaključujem javljanje za riječ, u spotanom javljanju za riječ imamo šest govornika koje smo sve prihvatili i sada ima riječ zastupnik Prokačini. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Bilo bi dovoljno biti ovdje u vječnici prije dva sata kako bismo čuli e, riječi koje iskazuju mržnju i antisemitizam. Prije dva sata izraelski narod je optužen za apartheid, iskorištavanje palestinaca, nasilno priključenje, kršenje ljudskih prava, kršenje međunarodnog prava, ratne zločine, a oni koji su to rekli su oni isti koji prikrivaju odgovornost islamističkog ekstremizma koji vrši napada na e, židove u Europi i to su oni koji e, osporavaju židovskom narodu i drugim narodima e, prakticiranje vlastite vjere u Europi. Možda ima pravo gospodin Goldschmidt, predsjednik Rabinske konferencije u Europi koji je prije nekoliko tjedana u Italiji rekao da nam ljevica nanosi najviše problema i to je zapravo ona velika istina kada govorimo o antisemitizmu. Hvala riječima zastupnica Ernst. Kolega koji je optužio ljevicu je rekao stvari koje ne želim komentirati. Sinagoge su predmetom napada, treba ih osigurati, nadzirati i tamo su židovi izloženi napadima, izloženi su napadima i na europskim eh, ulicama i trgovima. Doista je trenutak za djelovanje, ali ne sa različitim obilježavanjima, svečanostima ili kada dođe do napada. Nije dovoljno samo govoriti o tome, nego se trebamo boriti protiv e, novog nacizma, novog rasizma koji se pojavljuje u svakodnevnom životu u parlamentu i drugdje. Trebamo također stati na kraj povijesnom revizionizmu jer fašizam i e, komunizam se ne mogu smatrati istima. Moramo braniti istinu i to je ono što dugujemo svim žrtvama fašizma i rasizma. Riječima zastupnica Ferrara. Hvala, gospodine predsjedatelju. Pojave poput antisemitizma, rasizma, ksenofobije, homofobije i drugi oblici netolerancije su razlog za uzbunu u mnogim zemljama članicama i to se hrani predrasudama i mržnjom i to se širi i u stvarnom životu i online. Trebamo zaštititi e, razne društvene skupine od bilo koje oblika netolerantnosti koji se temelji na vjeri, boji kože, spolnoj orijentaciji i to će značiti ne samo da ćemo svima osigurati puno uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, nego će značiti da možemo imati i složnije i uključivije društvo. Europska unija i zemlje članice moraju poduzeti inicijative za prevenciju, edukaciju i podizanje svijesti, naročito među mladima, o zločinima i e, govorima u kojima se poziva na mržnju. E, većina takvih e, kaznenih dijela se ne prijavljuje, niti se progoni dovoljno i i najgori zločini zapravo se svaljuju na žrtve, tako da je u općem interesu Europske unije preokrenuti taj trend. Hvala. Hvala riječima zastupnik Polak. Ďakujem pekne za slovo. Som veriaci a mnohí z vás sú tu tiež veriaci. Dokonca aj tí, ktorí sympatizujú... Hvala. I oni koji simpatiziraju sa fašizmom i nacizmom se proglasuju kao vjernici, no Bog bi htio da budemo različiti, raznovrsni. Polovica nas ovdje ne bi niti bila da su na vlasti fašisti i nacisti. Bili bismo ovdje svi bijelci, ali boja kože nije bitna. Milijuni ljudi su stradali zbog onih koji su se smatrali savršenima fašista, zbog fašista, zbog nacista i u mojoj zemlji su iskoristili također i vjeru u te svrhe. Dakle, u mojoj zemlji Slovačkoj fašisti su se pozivali na Boga i e, narod, ali zapravo Bog ne podržava mržnju. u najsiromašnijim e, regijama gdje ljudi nemaju posla, gdje djeca nemaju pristupa obrazovanju, gdje nema odgovarajuće infrastrukture, šire se upravo takve pojave. Imamo ljude koji piju vodu iz e, vodotoka i to postoji u Europskoj uniji. Dakle, ako ne rješavamo te probleme, potpomažemo fašiste. Mi se moramo boriti protiv takve ideologije rješavajući prave probleme ljudi. To je zadatak političara. Ovu ideologiju rasizma, savršene rase, trebamo smatrati kaznenim dijelom. E, misliti da je jedna rasa superiorna jest kazneno dijelo i sve demokratske institucije to moraju prihvatiti. Povijest nam je pokazala dokle može stići ekstremizam ako mu damo odriješene ruke i povijesna je se naučila što se događa kada popuštamo pred tim ideologijama. Ne smijemo popuštati e, pred ekstremistima i moramo rješavati problema koje smo sami u stanju riješiti. U mojoj zemlji imamo korupciju, siromaštvo i to su problemi koje moramo riješiti jer se oni izbriza tiču svih e, građana Europe. Hvala poštovani kolega. Riječ e, ima zastupnik Lopez Aguilar. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani predsjedniče, e, potpredsjednice Jurova. Borba protiv i općenito ovaj razgovor o mržnji i antisemitizmu zapravo prepun je jednog značenja. Ne samo zato što Eurobarometar kaže da su porastu e, diskriminatorna djela protiv e, pojedinaca i cijelih grupa europskog društva koje su zaštićene europskim pravom. Problem je upravo u tome što raste e, e, broj zločina iz mržnje i što je sve više kaznih djela protiv tih grupa e, ljudi. Stoga to su razlozi, ali i osnova da podržimo sve one zahvate koje komisija, odnosno vijeće, odnosno parlament provodi. 2007. stoga smo doveli rezoluciju o antisemitizmu i rekli smo da ćemo e, isticati važnost e, holokausta. Međutim, imamo isto tako e, dokument iz 12. mjeseca 2018. godine kojim je zacrtano da ćemo se na, dva, na dvije pruge zapravo boriti protiv mržnje i antisemitizma. Važno je da komisija računa na podršku Europskog parlamenta. Dakle, kao prvo važno je e, obrazovati nadležne, e, nadležna tijela, štititi žrtve i e, jamčiti sigurnost onih skupina koje su pod prijetnjom u Europi. Tu ne govorim samo o židovima, već i o romima i svim onim ostalima koji e, e, koje zapravo govor mržnje koristi kao žrtvene jarce. Hvala vam lijepa. Hvala, riječ ima zastupnica Donat. U Mađarskoj je nedavno pokrenuta vladina kampanja protiv romske e, zajednice. Premijer odobrava segregaciju romske djece. Svakako destimulira naknade koje bi mogle spriječiti segregaciju i govori da Romi dobivaju novaca da pritom ništa ne rade. Govor mržnje i otvoreni rasizam i diskriminacija su u porastu u državama članicama. Oduvijek su bili sastavnim dijelom društva, ali u proteklih nekoliko godina e, te pojavnosti rastu umjesto da se smanjuju. E, to je zapravo vrlo lako u postići zato što e, se takve kampanje temelje na strahu ljudi i pronalasku e, žrtvene janjadi za probleme koji postoje u društvu. Ekstremisti također uče E, jedni od drugih e, putem metoda propagande i različitim oblicima isključivanja određenih slojeva društva putem e, čak i zakonskih opcija. Ne smijemo dozvoliti potkopavanje solidarnosti, poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudskih prava. Bez toga nećemo imati ulogu u budućnosti Europe i moramo djelovati odmah. Čekardi. Hvala gospodine predsjedatelju. Povijest zapadnog svijeta pokazuje da je antisemitizam e, ispit jednog društva i da najavljuje njegovu propast. Svima kojima je stalo do društva u kojima žive treba se boriti protiv, e, e, protiv antisemitizma. Borba protiv antisemitizma je urođena državi Izrael jer je Izrael tvrđava demokratskih sloboda na Bliskom istoku doprinos koji židovsko-kršćanska tradicija dao, a osnivanju zapadnih europskih društava bio je ključan. Borba protiv antisemitizma dakle, znači ne samo braniti Izrael, koji je također e, i dom hebrejstva i e, čuvar kršćanskog pamćenja, nego treba e, značiti također da branimo Europsku uniju od islamskog terorizma i od svake antiliberalnog pokreta i antidemokratskog pokreta pokreta. Hvala. Zastupnica Kunke ima riječ. nästan, men bara nästan förförande att lyssna till alla vackra ord om hur Slušati ove lijepe riječi o tome kako se treba boriti protiv mržnje, nad muslimanima, židovima i onima koji su različiti od većine, poput mene, je gotovo zavodljiv doživljaj, ali zapravo su to prazne riječi. za retorike kriju se žrtveni janjci i različita prava, ovisno o tome odakle su vaši roditelji ili kako prezime nosite ili ovisno o tome koliko vam je koža tamna. Rasizam i diskriminacija šire se poput vatre, poput požara. Protiv ove prijetnje se moramo ozbiljno boriti. Neprihvatljivo je da već 15 godina europski čelnici ne uspijevaju potpisati direktivu o borbi protiv diskriminacije. Hvala. E, Riječima e, Joachim Stanislav Bručinski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lijepa. Dame i gospodo, Istina je da rasprava o izvorima antisemitizma mora biti utemeljena na istini. Ako govorimo o istini, onda ne govorimo o nekakvim enigmatskim nacistima ili samo 75. obljetnici oslobođenja Auschwitza, već govorimo o oslobođenju koncentracijskog logora koji je bio pod nacističkom Njemačkom bio sam e, zapanjen kad se ljevica nije složila da e, postoje ekvivalenti između e, nacističkog režima i komunizma. Znate li što je rekao Stalin? Stalin je rekao da bi židovi trebali e, ostati u porobljenom e, statusu zato da bi e, oni koji su frustrirani zbog svojeg posla mogli tu frustraciju iskaliti na njima. Bio je jasan antisemitizam u vojnim postrojbama. Ljudi koji snuju takvu sudbu za druge trebaju biti spriječeni. Ako želimo voditi ovu raspravu ne smijemo poricati ono što se dogodilo. Jedan od najgorih e, razdoblja za židove dogodio se 1492. godine kad su istjerani iz Seharata. Ta prva epizoda antisemitizma kojem je na čelu bila država Kamen je temeljac španjolskog e, žalosnog historijata antisemitističkog ponašanja. Ta netolerancija predstavlja danas prezir prema manjinama i to kroz apologetski pristup prema nacizmu i fašizmu. Tako dugo dok Francisco Franco i dalje bude figura čije se stope slijede, e, događat će se situacije koje se događaju i danas, a to je kritika e, sudskog pravosuđa u odnosu na e, učitelje u Kataloniji koji kritiziraju nečovječno postupanje policije. To ne smijemo dozvoliti. Hvala. Gospodin Tobe, izvolite. Gospodine